colleagues, good afternoon. Please be seated, ladies and gentlemen. Dame i gospodo. molim vas da sjedete na vaša mjesta i dopustite mi da e, sada krenemo na sljedeću točku našeg dnevnog e, reda. Imamo razmjenu mišljenja tri izuzetna govornika koji predstavljaju tri europske institucije, a tema je provedba EU globalne strategije u području sigurnosti i obrane. Započet ćemo sa e, općim prikazom globalne strategije i znači počet ćemo sa gospodinom gospodinom Molenarom koji je vršite dužnosti načelnika odjela za koordinaciju u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Nakon toga imamo zamjenika glavnog direktora glavne uprave GROW, Pjera Del i na kraju zadnji govornik koji nije manje važan je predstavnik eh, Europske agencije za obranu, gospodin Graham Muir. Oprostite, radi se o teškom školskom imenu, za mene to teško izgovoriti. Organizacija današnje razmjene mišljenja je sljedeća. Prvo ćemo imati znači, prezentaciju predstavnika e, Europske službe za vanjsko djelovanje, globalne strategije, a nakon toga oba gospodina, zamjenik glavnog direktora SOA i gospodin Muir, će nam prezentirati e, provedbu. Kao što znate, u lipnju 2016. godina Visoka predstavnica gospođa Gomogerini je predstavila globalnu strategiju, a sada smo u fazi pripremanja europskog akcijskog plana. I počet ćemo znači sada sa općom prezentacijom, a nakon toga ćemo preći na ovu etapu pripreme za akcijski plan. Gospodine Molenar, vaš imate riječ. Hvala vam. Reći ću prije svega da ćemo se mi usredotočiti znači, na ove aspekte sigurnosti i obrane u okviru globalne strategije. Također ćemo govoriti o integriranom pristupu, e, otpornosti i tako dalje i ja ću se znači usredotočiti na te aspekte. Cilj visoke predstavnice da se pripremi provedbeni plan E, što se tiče sigurnosti i obrane, a znači znači na području sigurnosti i obrane. To se provodi paralelno sa drugim dijelovima na području rada, na području e, obrane. S, s jedne strane imamo europski e, akcijski plan na području obrane o kojem će govoriti kolege, a onaj treći aspekt je rad e, na implementaciji zajedničke deklaracije NATO-a i EU-a. Znači imamo e, provedbeni plan, akcijski plan i suradnja NATO-a i EU-a. Znači to su ona tri e, aspekta a nakon toga ćemo se usredotočiti i na rezultate koji bi trebali doći prije kraja godine. Sad ćemo znači, se usredotočiti na provedbeni plan koji ima dvije glavne sekcije koje će zapravo sadržavati nove razine ambicija za europsku sigurnosnu obrambenu politiku koje se e, znači izvlače iz same globalne strategije. I morat ćemo znači imati nove e, akcije vezane uz provedbu na tom novim razimama. Sada se provode konzultacije sa državama članima, članicama i sada čekamo na povratnu informaciju. Cilj visoke predstavnice je da ovaj provedbeni plan predstavi ministrima u e, E, studenom, znači kada, na sastanku vijeća 15, 14. E, i 15. studenog. Znači imat ćemo strukturu vezano uz tri strateške prioriteta koji proizlaze iz globalne strategije. Prvo je vezano uz poboljšanje mogućnosti odgovora na konflikte i krize. Drugo, Drugi aspekt je povezan sa povećanjem mogućnosti povećanja i jačanja kapaciteta u državama koje su pogođeni krizama i e, konfliktima. Treći strateški prioritet je zaštita Europe. To je znači nešto novo e, novi razvoj u okviru ovih e, tri prioriteta. Tu se ne radi o zajedničkoj obrani ili nešto slično. To je uloga NATO-a nego je to povezano sa suradnjom i energijama sinergijama vezano uz e, unutarnje sigurnosne nečimbenike. Znači, govorimo znači, o nadzoru granica, pomorskih, e, kopnenih i isto tako imamo e, Također i ovaj članak 42.7 vezan uz obrambenu politiku. Znači imamo ovdje e, ove prioritete, ali nisu isključive. E, ono što je izuzetno važno je da pružimo zaštitu Europi e, izravno sa pomorskim operacijama, na primjer u Mediteranu ili neizravno baveći se i rješavajući nestabilne situacije u susjedstvu ono što je izuzetno važno je da zapravo imamo ambicije i na vojnoj razini i na e, civilnoj razini. Imamo znači ovu civilnu e, dimenziju ezopa. i to moramo uzeti u obzir. Što imamo, e, također imamo ovu suradnju sa partnerima. S jedne strane mora EU, Europska unija mora imati više odgovornosti što se tiče samog nadzora a također NATO je EU moraju postati i jači i e, e, biti spremni na odgovor i tu nema nikakvih e, suprotstavljanja. Kad govorimo o različitim mm, elementima prijedloga, Prvi je vezano uz osmišljavanje prioriteta što se tiče mogućnosti. Imamo indikacije u samoj globalnoj strategiji koje su tamo navedene, to moraju potvrditi i odobriti države članice. Nakon toga imamo i produbljavanje suradnje na području obrane. Imamo također i e, učvršćavanje instrumenata i struktura koji bi mogli odgovoriti na ove nove ambicije. To je važna stvar u provedbenom planu. Ovdje ste vjerojatno čuli nešto vezano uz potrebu znači e, jačanja e, mogućnosti planiranja i provođenja akcija. Imamo također i ovu, e, ovaj odgovor na području obrane, te također civilni dio. To je nešto što je izuzetno važno, a imamo također i deset tu e, godišnjicu e, oformljavanja skupina vezano uz taj odgovor, ali to mora biti uključeno u e, znači određene operacije. Mi možemo sa državama članicama razgovarati o tome kako možemo raditi na tome. Naravno, financiranje je izuzetno važno, moramo imati financijsku pokrivenost kako bismo mogli odgovoriti na ambicije, kako bi naš, naše akcije bile vjerodostojne, moramo imati financiranje na nacionalnoj razini, na razini EZOPA, ali moramo imati također i uključenje drugih širih relevantnih europskih e, instrumenata. Također imamo i e, znači reference na e, stalnu strukturu strukturnu e, suradnju, moramo povećati angažman država članica u tom smislu. Iz e, e, motrišta službi mi ovisimo o državama članicama koje bi trebale osmisliti inicijative i projekte i to je zapravo proces koji je stalno u toku, ali moramo u svakom slučaju vidjeti koje su te mogućnosti i moramo ih naravno produbiti i istražiti. Moramo biti spremni za ovaj sastanak, e, ministarski sastanak u e, studenom i naravno za e, sastanak u prosincu gdje ćemo predstaviti važne rezultate. Hvala vam, a ovdje ću sad prestati. Evo sad krećemo znači na ovu fazu provedbe a zatim ćemo imati pitanja i odgovore vezano uz oba aspekta, globalnu strategiju i provedbu. Sada bih e, dala riječ zamjeniku glavnog direktora glavne uprave GRO Pjeru Del Sou. Hvala. Hvala vam puno. Hvala vam što ste me pozvali na ovaj sastanak Izuzetno je važno kad govorimo o sigurnosti da onda moramo e, uključiti sve čimbenike u tu raspravu, a parlament u tom smislu je izuzetno važan. Kao što je koleg e, iz Europske službe za vanjsko djelovanje rekao, imamo znači tri aspekta e, rada, znači s jedne strane Europska služba za vanjsko djelovanje, provedba globalne strategije, imate ovaj dio vezan uz suradnju s NATO-om i imamo Europski akcijski plan za obranu. Ako želimo e, imati znači povećanje kapaciteta u budućnosti u Europi onda moramo imati snažnu e, obrambenu industriju a znamo da e, je sada obrambena industrija u Europi u teškoj fazi zbog e, puno razloga neću sad ulaziti u njih ali jasno je da moramo ojačati obrambenu industriju u Europu jer ako to ne napravimo onda nećemo biti u mogućnosti isto tako stvoriti ojačane mogućnosti koje će e, pomoći državama članicama i omogućiti državama članicama da odgovore na svoje obveze. Ono š, e, znači 30. E, studenog ćemo znači govoriti o ovim aspektima. Znači Europska unija u svakom slučaju njoj je potreban europski akcijski plan za obranu. i u budućnosti u tom smislu vaša uloga će biti ključna no naravno uloga država članica i čimbenika na području industrije. Zbog toga se moramo usredotočiti na cijeli niz ključnih akcija koje će nam omogućiti da postignemo rezultate i e, stvorimo efikasnu obrambenu industriju u Europi. Ne znam sada e, točan sadržaj Europskog obrambenog akcijskog plana, jer se još uvijek radi na tome, ali bih vam mogao dati neke naznake vezano uz to što će se nalaziti u tom akcijskom planu. Mogu vam možda dati neke osnovne elemente vezano uz to. Prvi element, znači prvi stup rekao bih inovacija i istraživanje. Znamo da ako želimo zadržati konkurentnost na području e, obrane, onda moramo investirati u znanstveno istraživanje i u inovaciju. E, jasno je da moramo na tom području napraviti više nego što e, to radimo. Sada kad vidimo određene brojke u Europskoj uniji i podatke iz država članica, onda vidimo da tu zaostajemo. Kao što e, vjerojatno znate, za sljedeći e, proračun, za sljedeću godinu imat ćemo takve, takozvane pripremne e, pripremni proračun, znači pripremne akcije za područje obrane, a znači obrana će biti dio europskog proračuna i imat ćemo znači ovaj dio istraživanja koji će biti dio ovog ovih akcija na području obrane. Hvala vam u svakom slučaju na, vašoj podršci, jer ono što je važno je da ta te pripremne, akcije funkcioniraju na najbolji mogući način kako bismo pokazali da možemo zajedno surađivati e, i ojačati i znanstvena istraživanja i inovacije na području e, obrane komisija vjerojatno ima namjeru e, znači zatražiti da se osmisli e, europski program za istraživanja na području obrane u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Znači, to je vjerojatno, o tome će se tre, razgovarati i sa parlamentom i sa državama članicama, ali to će biti dobar signal da se nešto čini na tom planu u Europi. I ovdje želimo inzistirati na nečemu što je e, ključno za nas sa e, stajalište komisije. Znači, ako <laughs> e, proračun bude usvojen Naravno, ne želimo da taj budući program za istraživanja ne zamijeni ono što se, e, onim što se radi u e, državama članicama, nego želimo da to bude zapravo nadogradnja. Ne želimo da sada novac koji dolazi iz nacionalnih proračuna zamijenimo e, novcem iz europskog proračuna i to je nešto što je izuzetno važno. Drugi aspekt, naravno, ako dobijemo ta sredstva u, okviru proračuna, da se usredotočimo na ključ ključna znanstvena istraživanja i ključne znanstvene programe tamo gdje možemo stvoriti rezultate u industriji. Znači ono što je važno je da stvorimo poveznice između industrije i znači država članica i istraživanja i znanosti. To je jedan važan E, plan, e, znači važan dio akcijskog, europskog akcijskog plana. Drugo su znači poticaji, financijski poticaji. Znači s jedne strane imamo proračun, ali također gledamo i na druge poticaje koje mogu biti učinkovite. Znamo da mala i srednja poduzeća, ali velika poduzeća također e, teško nalaze dodatna sredstva i dodatna financiranja. Zbog toga želimo pomoći tim poduzećima da e, nađu e, izvore financiranja u Europi. Znači, e, taj e, znači fond za obranu bi se eventualno mogao stvoriti u budućnosti. Imali smo neke naznake i izjave u tom smislu, ali to je u svakom slučaju različito od istraživanja. Mi e, surađujemo sa svim čimbenicima da vidimo koji bi bio e, sadržaj tog fonda no, jedna mogućnost e, bi bila da vidimo kako bi to moglo funkcionirati u okviru EFSI-a. Znate da je to taj e, strateške investicije u okviru programa Juncker jer znate da e, što se tiče obrane ona ne može u to biti uključena zbog toga gle, e, raspravljamo i sa državama članicama i sa Europskom investicijskom bankom na koji način bismo ova sredstva mogli koristiti na području e, obramene i sigurnosne politike. Da, u ovom trenutku moram biti jasan, ništa nije dones zaključeno i odlučeno vezano uz to. A ono što je izuzetno važno također za akcijski plan je unutrašnji, e, unutarnje tržište. Ako je to važno za e, druge sektore industrije, zašto onda i ne i za obrambenu industriju? Znači ono što e, moramo paziti, znači imamo E, je da stvorimo dobre uvjete u okviru e, ovih direktiva što se tiče javne nabave i transfera i u tom smislu imamo e, potrebu za revidiranjem tih direktiva. Mi ne želimo sada tu u potpunosti mijenjati te tekstove nego trebamo vidjeti na koji način se provedba može bolje znači implementirati. Mi ćemo u tom smislu osmisliti dva izvještaja i, mi ćemo analizirati na koji način se ova dva teksta, znači direktiva o javnoj nabavi i direktiva o transferima, kako se ta dva teksta transponiraju i provode na terenu. Ono što možemo smisliti su također i određene smjernice. Znamo da određeni koncepti koji su dio tog teksta nisu dovoljno jasni. Vi ste bili dio e, pregovora i znate da određeni pojmovi koji se nalaze u određenom tekstu ponekad nisu e, dovoljno jasni kao što nam se to čini u trenutku pregovora. Zbog toga ono što je izuzetno važno da imamo znači i razjašnjavanje određenih pojmova i također da osmislimo smjernice. Evo, to su e, moguća tri aspekta budućeg e, europskog akcijskog plana. Kao što znate i rekao sam i ponavljam da odluke na tom području još nisu donesene morate to imate na umu, no kada akcijski plan bude usvojen, to nije sad završetak procesa, nego je to početak zapravo procesa sa e, pregovora sa svim čimbenicima. Uh, uh, uh, hvala vam na ovim izlaganjima. Riječ ima gospodin Graham Muir. Izvolite, imate riječ. Um, thank you very much indeed, Madam Chair, and, thank you for the invitation. Hvala vam i hvala vam na pozivu. Mislim da je ovo iskaz načina na koji Europska komisija, Agencija za obranu i Europska služba za vanjsko djelovanje zajedno rade. To je ono što Federica Mogherini stalno govori da ona radi dakle, u svojstvu sve ove tri funkcije, dakle visoka predstavnica, potpredsjednica komisije i kao osoba na čelu Europske agencije za obranu. Mislim da je to dobro odmah na početku naznačiti. Kolega Molenar je nešto rekao o razini ambicije, a ja želim reći da koja god ona bila, potrebno je imati iza toga i vojne kapacitete, jer u suprotnosti nećete uspjeti ostvariti tu ambiciju i zato tu onda stupa na scenu Europska agencija za obranu. Potom su tu prijedlozi za djelovanje i na to će se agencija fokusirati. Dakle, ukratko pet glavnih područja. Dakle, obrambeni kapaciteti prije svega. Već sam rekao da su oni potrebni da bi se ostvarila određena razina ambicije globalna strategija se poziva na kapacitete koji su od ključne važnosti. Nemamo svega toga u izobilju. Osim toga tu je ocjenjivanje i revizija dakle, za prioritetno djelovanje u tom sektoru. Tu Čekamo dozvolu ministara, dakle, da se s time započne raditi. To će biti vjerojatno do dana 15. studenog na sastanku. Nadalje jedno područje koje nije jako privlačno i ne okupira naslove medija jest standardizacija, certifikacija, testiranje, evaluacije i tako dalje. To su sve važna područja na kojem trenutno postoji udvostručivanje, fragmentacija i to znatno utječe na situaciju. Treće područje na kojem radimo jesu ključne strateške aktivnosti koje su važne kako bi se pocrtalo ono što se kaže, što se u globalnoj strategiji spominje kao strateška autonomija. Ovdje bih naglasio da se ovime ne želi stvoriti utvrda Europa, već se Evropljanima želi omogućiti da djeluju kada, to, e, kada je to potrebno, dakle to na autonoman način, bilo zajednički ili u multinacionalnim skupinama, ali dakle je riječ o stvaranju te neke utvrđene Europe. Potom nešto na čemu surađujemo sa Europskom komisijom, posebno sa glavnom upravom GRO, dakle to je jačanje konkurentnosti europske industrije, dakle inovacija, tehnološki napredak, industrijski kapaciteti, vještine. Četvrto područje i e, tu je Pierre Delso govorio, a to je istraživanje tehnologija. Ukoliko ne investirate u to danas, sutra nećete imati na raspolaganju sutrašnje kapacitete, mislim na razdoblje unaprijed 10-15 godina. I još nešto o čemu se slažem sa Pierom Delsom, što god se događa sa istraživačkim programima u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, nije izgovor dakle za zemlje članice da prestanu investirati na nacionalnoj razini u obranu. To je od ključne važnosti. I zato se slažem da to ne može biti zamjena, već će to poboljšati ukupnu razinu investiranja koja je sada kolektivno, dakle, sedam puta niža nego li je što to slučaj sa ulaganjima u SAD-u. I konačno, Želimo da suradnja postane privlačnija. Globalna strategija veli da to treba postati norma, ali to je lakše reći nego ostvariti. Jedan od načina na koji se nosimo s time jest da pokušavamo utvrditi neke poticaje. Oni mogu biti porezni, dakle, izuzeće iz sustava PDV-a, dakle, za projekte vezane uz djelovanje Europske agencije, ali tu također mogu biti financijski poticaj. To je nešto što ne bi trebalo zamijeniti za nešto što čemu govore PLDRSO, dakle dakle vrsta mehanizam koji bi omogućio zemljama članicama da ulože nešto svog novca, to bi možda moglo biti javno-privatne investicije kako bi nabišle dakle, ovaj problem e, nepostojanja sinkronizacije kada je riječ o proračunima diljem zemalja članica. Dakle, tri, četiri zemlje članice možda imaju slične zahtjeve u sličnom razdoblju, ali svejedno proračuni nisu usklađeni. I onda bi ovo mogao biti pokušaj da se upravo riješi ta teškoća. Također, bavit ćemo se nečemu što se naziva semestar za obranu. Postoje različite reference na tu formulaciju, ali mislimo da će se to zvati nešto kao godišnji koordinirani pregled. Dakle, to bio način na koji bismo potaknuli zemlje članice da usklade planove za obranu kao način svojevrsnog pritiska, dakle, vidjeti gdje bi zemlje članice mogle preći sa dobrovoljnih kolektivnih ciljeva koji su zapravo dosta beznačajni ka nečim e, individualnim i politički obvezujućim. Dakle, tu su neke od ideja na osnovu kojih ćemo izraditi prijedloge. Dakle, kada je riječ o ovom provedbenom planu za sigurnost i obranu i sa ovim bih zaključio. Hvala vam. Imamo e, tri koordinatora klubova zastupnika ovdje, pa pozivam gospodina Galera da nam se prvi obrati. Hvala. Spazite njemački jezik, stavite slušalice, kaže zastupnik. Hvala lijepa na vašim izlaganjima. Jedan dio ovoga što sam sada čuo mi se doista dopao. Mi iz kluba Pučana dijelimo vašu zabrinutost kada je riječ o zajedničkoj sigurnosti i obrani. Međutim, kao parlament moramo podsjetiti da kada je riječ o obrani, da imamo odluke iz 2013. i 2015. dakle odluke vijeća, ali čitav niz odluka parlamenta koje se potom, nažalost, ne provode. Dakle, trebalo bi prekinuti jednostavno s ovakvom situacijom. Visoka predstavnica, potpredsjednica komisije, predstavit će provedbeni plan. Čuli smo i to tijekom studenog. I kada je riječ o nacionalnoj razini, Slažemo se kada je riječ o stvaranju bijele knjige. To je nešto što mi zahtijevamo već duže vrijeme. Potom, kada je riječ o globalnoj strategiji, ona se ne shvaća jako ozbiljno, zato što je na stranici 45, a želim biti jako precizan, se govori o sektorijalnoj e, politici kada je riječ o razinama ambicija, dakle kada je riječ o prioritetima zadaćama po pitanju djelovanja. Međutim, unatoč ovoj e, definiciji zanima me zašto se kao cilj navodi samo ovaj plan visoke predstavnice. I akcijski plan, dakle, bi trebao biti dostupan u studenom, pa postavljam pitanje vama i zemljama članicama. Komisija i Agencija za obranu su 2014. predstavili provedbeni plan i tada nam je kolega Popovski taj plan e, predstavio upravo u ovom odboru i on je naišao na odobravanje, pa me zanima kakva je situacija u odnosu na plan iz 2014. Čini nam se da se stvari nisu puno pomaknule sa mrtve točke. Pa prije stvaranja novog plana ne bismo li prije toga trebali ostvariti stari plan? Trebali bismo izvući neke pouke iz toga što je sve što se što se sve mora dogoditi u susjedstvu Europske unije da konačno Europska komisija odluči predstaviti nešto konkretno, dakle Europski paket za obranu, zelenu knjigu o, strateškim ciljevima te plan za sigurnost opskrbe u Europi. Gdje su svi ovi dokumenti? Potom, htio bih, htio bih nešto reći o financiranju. O tome se nadugo pričalo i jutros kada je riječ o istraživanju u području obrane u proračunu za 2015. i 2016. zajamčena je da će se ova, ovo istraživanje provoditi. Europski parlament se aktivno uključio u provođenje dakle, te odluke iz 2013. I sada se taj proračun mora očuvati, ali nažalost eh, nije nas se poslušalo i komisija nije objavila komunikaciju ovog eh, ljeta. Ja se slažem, ne možemo ovom razinom zamijeniti dakle ono što se može učiniti na nacionalnoj razini, ali ipak bi bilo dobro postići ovu evropsku integraciju, ovaj svojevrstan top-up, dakle nadopunu nacionalnim politikama kako bismo optimizirali istraživanje koje se događa na nacionalnoj razini. Vjerujem da ću slijediti konkretni razgovori na ovu temu i da oni neće predstavljati problem. Međutim, dakle, za 2017. i 2018. bi komisija i agencija trebala zajamčiti da će se proračun odobriti bez previše problema. Za 2017. imamo jednu rezoluciju, tu smo prihvatili jedan kompromis, a to je e, dakle, zadržavanje održivih, održivog financiranja i 80 milijuna u tri godine je, nažalost, bilo smanjenje koje je iz toga proizašlo. Zemlje e, članice traže dodatna financiranja u području obrane. Sve ovo bi dijelom trebala obavljati dakle Agencija za obranu i bilo bi dobro da postoji revizija njezinog djelovanja za 3,5 milijardi dakle, koje su namijenjeni za e, istraživanje u ovom sektoru u idućem višegodišnjem financijskom okviru, koji su točno resursi koji su potrebni da bi se sve ovo postiglo i tri godine nakon što se počelo govoriti o zajedničkoj obrani, moram reći da postojeći plan nije proveden. Znate i sami kojima koristi iz, iz ovoga. Pa demokrati poput Putina ili Al Bagdadija iz Izisa i ne bismo tu situaciju smjeli prihvaćati. Uh, Mr. Eugen Freund. Hvala lijepo, zastupnik Freund iz kluba SID. Thank you very much, Madam Chair. Hvala lijepo. Evo, nadao sam se da neću ovdje biti jedini iz SID-a. Sort of the S&D position to this, uh, uh, you know, coming from... Dakle, dolazim iz Austrije. neutralna zemlja. To sam već govorio je prošlog e, tjedna na sastanku. Dakle, mi tu poduzimamo tek prve korake vezano uz NATO, vezano uz naše protivljenje svemu što ima veze e, sa vojskom, naročito sada u situaciji koja se dramatično mijenja u našem susjedstvu, mislim da ćemo morati evo, promisliti o svom stajalištu. O austrijskom stajalištu ćemo, kaže morati iznova promisliti. Također, tu je i Brexit, dakle pitanje Brexita, dakle Velika Britanija koja više neće biti članom Evropske unije u doglednoj budućnosti. I e, Britanija je nuklearna sila, veliku vojnu snagu. Ona je jako važna za svaki aspekt evropske obrane koje će se na neki način izgubiti, ali nadamo se da se neće u potpunosti izgubiti. Osim toga, spomenuo bih još nešto. Vi ste rekli da biste gledali na EFSI kao na izvor prihoda, dakle za obrambenu industriju, ali ja sumnjam da bi to bilo dobro rješenje za ovaj problem s kojim se suočavamo. Moramo uzeti u obzir činjenicu da je EFSI stvoren kako bi se potaknuo dakle ovaj slab rast u Europi i nisam siguran kako će istraživanje u industriji obrane dakle postati čimbenikom rasta u Europskoj uniji, a to je nešto što nam je tako prijeko potrebno. Također ste spomenuli javnu nabavu dakle odredbe koje se provode. Nisam siguran što ste točno mislili kada ste to rekli, pa, da, pa bih htio čuti neko objašnjenje. Hvala lijepa. Hvala vam. Sabine Lozing, izvolite. Ja, vielen Dank. Ich bitte Sie auch. Hvala lijepa. Ja bih vas zamolila da stavite slušalice. Pridružujem se evo primjedbama koje su istaknuli kolege. Dakle, kada je riječ o onome što je rekao kolega Freund, e, želim reći da sam razočarana e, s ovako slabom nazočnošću zastupnika na današnjem sastanku, zato što je riječ o jako važnim temama za parlament i za zemlje članice, ali i za naše sugrađane. Dakle, ovdje je riječ e, o smjernicama, smjernicama za Europsku uniju. Vidim da evo kolege imaju glavom. To je dobro. Gleich e, ändern, wie Sie sich wahrscheinlich denken können. E, da ist se evo da postoji jedna lijepa usklađenost ovdje u sali, ali sada ću vas razočarati. Mogli ste si to i zamisliti. Kolega Freund je govorio o proračunu za istraživanje u sektoru obrane. Ja bih eh, htjela da se ta tema malo produbi, zato što stavak 41 članak 2 po meni jasno znači da sredstva na raspolaganju za obranu ne mogu proizlaziti iz europskog proračuna. Pa me zanima postoji li o tome obvezujuće pravno mišljenje? Ovdje govorimo o demokratskom procesu, a meni se ova situacija ne čini jako demokratskom, pa bih htjela e, čuti kada ćete obavijestiti građane Europske unije o činjenici da se ove odredbe Lisabonskog ugovora s vaše strane interpretiraju na ovakav način? Možda bi to moglo utjecati na europske izbore koji će se održati u budućnosti potom se govorilo o povećanju, odnosno poboljšanju kapaciteta, ali bilo bi korisno čuti tu neke brojčane pokazatelje. Primjerice, tu je ambiciozan cilj da se poboljšaju kapaciteti. To znači da se, dakle, svi vojni kapaciteti, zračni, pomorski i tako dalje, da svi trebaju biti na strateškom raspolaganju. Dakle, riječ je o jako, jako ambicioznom cilju koji je jako udaljen. Evo, dovoljne, dovoljne su tu neke brojke da se uspije razumjeti koliki bi trebao biti doprinos dakle, za istraživanje u sektoru obrane. Zatim u unutar Europske unije se nastavlja e, govoriti o tome da je potrebno boriti se protiv osnovnih razloga koji tjeraju ljude da napuste svoje domove, svoje zemlje. Dakle, moramo imati na umu koji su to razlozi zbog kojih ti ljudi to čine i potom se gomilaju na našim granicama. Pa vidimo da u našem susjedstvu postoji sve više zemalja koje se nalaze u sve većim problemima, a kada se govori o rješenjima, mogućim rješenjima, onda se spomenju sporazumi o pridruživanju, dakle kao neka vrsta instrumenta za rješavanje tih e, situacija, te da je potrebno intenzificirati dakle sporazum o slobodnoj trgovini. Govori se dakle da Europska unija treba iznova promisliti svoju trgovinsku politiku. verfung im Nachbarschaftsraum verursacht. Imamo studije koje pokazuju da se upravo ta situacija može pripisati raznim trgovinskim politikama. I ukoliko je to doista tako, kako se onda boriti protiv te situacije? Potom je kolega Galer govorio, odnosno spominjao uh, bijelu knjigu i ja imam jedno pitanje u vezi te bijele knjige. Dakle, strategija Evropske unije bi se trebala konkretizirati na neki način. Dobro, već hoću li to biti da u obliku bijele knjige. U programu iz Bratislave se govorilo o drugim uh, ciljevima, dakle, sigurnosne obrambene politike. Hvala vam lijepa kolegice. Ja bih htjela postaviti pitanje. Pitanje je upućeno e, glavnom direktoru opće uprave grohu Kakvu to analizu moramo obaviti i koje mehanizme moramo pokrenuti da bi taj plan doista dodao neku vrijednost europskom rastu i konkurentnosti. Imamo li o tome neka istraživanja? Kako možemo dokazati da će napori koje ćemo poduzeti doista donijeti dodanu vrijednost u ovoj doista teškoj situaciji za obrambene industrije. Molim istim redoslijedom, dakle, prvo gospodin Molenar, zatim direktor Delse i na kraju gospodin Muir. Puno hvala. Hvala na pitanjima i komentarima koje sam primio na znanje. Osnovno pitanje odnosi se na bijelu knjigu. To se naravno spominje u rezolucijama ovog parlamenta ali je to pitanje visilo u zraku i kada se radilo na globalnoj strategiji. Ja bih najprije rekao da ne smijemo suditi o knjizi po njenim koricama. Dakle, što se nalazi u bijeloj knjizi i što želimo od nje. Plan provedbe znači da ćemo se usredotočiti na konkretne rezultate. To je poruka koju e, daje visoka predstavnica. Istovremeno, ako razmislite o razini ambicije koja e, otvara e, polja rada po tri osnovna zadatka i ako povučemo posljedice iz toga kad je riječ o kapacitetima, jasno je da moramo e, biti e, sposobniji i povezaniji. E, to je ključna poruka i kad je riječ o izgradnji kapaciteta, što uključuje instrumente sigurnosti i razvoja, ali također i na području zaštite, moramo bolje povezati vanjsko i unutarnjo djelovanje, upravo da bi mogli se nositi sa stvarnim sigurnosnim izazovima s kojima je suočena Europa to su posljedice koje moramo e, povući e, dakle treba biti što ambiciozniji ali još jednom ponavljam nemojmo suditi o knjizi po njenim koricama već postavimo strateški smjer i osmislimo konkretne rezultate konkretne odluke zajedno sa državama članicama, a sada smo upravo u fazi gdje istražujemo opseg tog djelovanja. Kad je riječ o Brexitu i utjecaju Brexita, meni je teško sada komentirati kako će to utjecati. Naravno da je to čimbenik u svim raspravama. E, to još ne možemo raditi formalno, ali moramo o tome već razmišljati. Ali još uvijek radimo na nazivu e, ako kažemo plan provedbe nemojte podcijeniti razinu ambicioznosti koja pokreće visoku predstavnicu. Hvala, e, gospodin Delso. Pa neću se e, osvrnuti ponovo na plan provedbe, samo ću reći nešto općenito. E, istina je da je u ovom domu vođena stvarna rasprava i da postoji volja da se bude ambiciozan e, u tom smislu. Ali izvan ove, ovog doma to nije bilo tako. Sada su se stvari promijenile. Dakle, rekao bih da se raspoloženje u državama članicama obzirom na obranu promijenio ja sad ne govorim o stajalištu parlamenta. Dakle, ja razumijem vaše frustracije, to je bila i moja frustracija, ali sada vidim da dolazi do promjene u stajalištima država članica. To je pozitivno i to moramo poticati. E, drugi opći e, aspekt je sljedeći. Imamo brojke o broju ljudi zaposlenih u raznim sektorima, o prometu. To je važan sektor u Europi. Imamo velika poduzeća, ali puno malih i srednjih poduzeća u svim državama članicama. Možda vam se ne sviđa obrana, ali imamo puno ljudi zaposlenih u tom sektoru i moramo to imati na umu. I to je jedan aspekt e, na koji se želimo usredotočiti. E, još jedan aspekt, ne želimo novi EDAP da se sastoji od nekih 35 mjera koje će biti samo e, nešto na papiru, a nikad se neće provesti, već želimo konkretne rezultate. Inače ćemo imati još jedan dokument koji je komisija usvojila i onda se na njega zaboravilo. U ovom smislu program istraživanja je za nas iznimno važan i da se vratim na pitanje e, gospođa Lözing e, rasprava se već vodi u kontekstu pripremnih radnji proračun za sljedeću godinu još nije službeno odobren, ali se već o njemu raspravljalo. Ja vam sad e, samo kažem koje je naše stajalište, a ono je da je moguće e, imati program istraživanja e, po ugovoru o Europskoj uniji. Kada je riječ o EFSI, ne znamo hoće li to funkcionirati jer nije poanta u samim istraživanjima. E, istraživanje mora dovesti do nekih proizvoda, do nekih rezultata. U tom kontekstu mala i srednja poduzeća vrlo teško dolaze do sredstava, jako im je teško dobiti zajam iz banke. To je tako u svakom sektoru, ali je možda e, najteže baš u obrabenom sektoru. Ja ništa ne želim obećati, ali mi razmatramo kako bi se moglo pomoći e, malim i srednjim poduzećima u tom sektoru ovim putem. Kad je riječ o javnoj nabavi, Imamo direktivu koja je prije nekoliko godina usvojena od strane parlamenta i država članica i tu se traži da države članice budu više transparentne, više otvorene, da objavljuju natječaje kada žele e, kupiti vojnu opremu ovu direktivu su sve države članice prenijele u svoje zakonodavstvo, ali je nužno ne primjenjuju. Dakle, broj javnih natječaja premda raste još uvijek vrlo ograničen. Dakle, mi ne želimo mijenjati tekst direktive, to bi bilo prekomplicirano, već želimo razmotriti tekst direktive i pripaziti da se primjenjuje u državama članicama kako bi bilo više konkurentnosti, više otvorenosti na tržištu, što je osobito važno za mala i srednja poduzeća. Znamo da je obrana osjetljiva tema, ali upravo zato smo ovdje da s vama razgovaramo o toj temi, ali nemojmo zaboraviti da je to važna industrija u Europi. Puno hvala. A sada gospodin Mir, treći govornik. Dopustite da prije toga nešto kažem. Mi Želimo dobro došlicu skupini promatrača. Izvolite sjesti i ljubazno vas molim ako odlučite otići, učinite to u trenutku kada govornik završi svoj govor jer e, je to uznemirujuće, vi ste dobro došli, vi ste E, jako pristojno i lijepo ponašate, ali ipak zbog broja ljudi koji ulazi i izlazi, lijepo vas molim ako želite izaći, izađite nakon intervencije. Gospodin Muir, imate riječ? Pa puno hvala, bit ću dosta kratak. E, osobno govoreći ja shvaćam frustracije zašto se ta globalna strategija ne zove bijelom knjigom, ali važno je e, što ona donosi, a ne kako se zove ili koje je boje. Na kraju krajeva komisija, služba za vanjsko djelovanje, agencija za obrana, mi možemo e, sve učiniti, ali na kraju krajeva, obzirom da je obrana u nadležnosti država članica, na državama članicama je da to provedu u dijelo. Gospodin Galer, vi ste postavili pitanje o Agenciji za obranu, nekoliko pitanja da pače o izbjegavanju pogrešaka iz prošlosti. Ono što bih ja rekao je sljedeće. U kontekstu pilot projekta koji je doveo do pripremne akcije, mi smo sada na sasvim novom, neistraženom terenu. Glavni razlog za taj pilot projekt je da ispitamo svoju sposobnost da upravljamo nečim što premda skromno ipak predstavlja izazov jer mi nismo velik tijelo. Ako to bude uspješno, onda ćemo prijeći na pripremnu akciju, što će biti sljedeći korak, a nakon toga bismo mogli doći e, do značajnog europskog programa istraživanja u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Ne znam kolika će biti ta sredstva, ali ako do toga dođe, morat ćemo vrlo e, kritično e, razmotriti način kako ćemo se organizirati da bismo donijeli rezultate, ne samo kad je riječ o sredstvima, već i stručnosti. Dakle, gledamo unaprijed da vidimo kako bismo se mogli nositi sa izazovima e, s kojima ćemo se suočiti u sljedećih sedam do osam godina, uključujući i ova pitanja koja ste vi postavili. Dakle, mi ćemo s državama članicama razgovarati o tome koje su njihove agencije, vis-a-vis agencije, kako se ona financira i kako funkcionira. Spomenuli ste sigurnost e, opskrbe, e, ja to nisam spomenuo, mi ćemo to ispitati vjerojatno u e, kontekstu koordiniranog godišnjeg pregleda jer da bi opskrba funkcionirala potrebno je da države članice budu opredjeljene međutim one nemaju dovoljno povjerenja ako e, situacija e, dođe do kritična oni će dobiti ono što im je potrebno kad im bude potrebno e, trebamo ići dalje i učiniti više nego sada ja bih se osvrnuo i na ono što je rekla gospođa Lezing o tome koliko će to koštati. Pa jednostavan odgovor je da ne znamo i da to nitko ne zna. No ja bih okrenuo to pitanje. Nije da države članice kolektivno ne ulažu dovoljno u obranu, to je kolektivno malo više od 2000 milijarde dolara. Znam da je to pola onoga što rade SAD, ali to nije beznačajno ulaganje, no problem je da rezultate koje dobivamo nisu optimalni. Mi ulažemo 50% onog što ulažu SAD, ali dobivamo 15% e, e, rezultata. Mi trošimo 60% na osoblje, a e, istraživanja i oprema dobivaju puno manje. Mi ulažemo oko petinu onog što ulaže SAD u opremu za svoje vojnike. Dakle, mi ne znamo koliko će sve ovo koštati, ali znamo da se situacija može poboljšati i to je ono što ćemo raditi u tim koordiniranim godišnjim eh, pregledima poticati države članice da pametnije troše sredstva. Hvala gospodine Galer. jeste li zadovoljni? Da, ja nisam dobio odgovor što se dogodilo sa provedbenim planom iz siječnja 2014. Kome ste uputili pitanje? U redu, izvolite. To je prezentirao gospodin Popovski, pa je pitanje upućeno njegovom nasljedniku, onome koje je odgovoran. Gospodin Popovski je bio u službi za vanjsko djelovanje. Pokušavam se prisjetiti provedbenog plana iz 2014. godine. Mi naravno imamo proces, odnosno zaključke vijeća mm, iz 2013. E, i radimo dalje po tome. Gospodine Galer, molim vas, molim vas, daću vam riječ, ali e, dopustite da se stvari odvijaju redom. Dakle, važno je podsjetiti vas da imamo zaključke iz 2013. kao i 2015. i to ostaje na snazi. I ako treba dalje e, raditi po nekim pitanjima, to će se napraviti. Dakle, nećemo zaboraviti na obaveze koje već imamo. Želite li još jednom nešto naglasiti ili ste sada zadovoljni? U redu, puno hvala. Dakle, mislim da je ovime zaključena ova rasprava. Želim srdačno zahvaliti svoj trojici uvaženih panelista na opsežnim izlaganjima. Ovo je tema koju ćemo pratiti narednih godina i mjeseci. Puno hvala, molim vas ostanite jer imamo još jednu točku na našem dnevnom redu. Ladies and gentlemen, please be seated. Now it's uh, the last Dame i gospodo, molim vas da sjednete na vaša mjesta. imamo još i našu zadnju točku dnevnog reda danas. Radi se Radi se o temi vezano uz neke tehničke indikacije što se tiče naše misije, buduće misije u Ukrajinu. Mi ćemo posjetiti eh, glavni grad u Ukrajine, Kijevi, neka neke točke u istočnoj Ukrajini. To može biti problematično što se tiče sigurnosne situacije nekih aspekta političke situacije. Zbog toga smo odlučili da ovdje e, organiziramo ovaj briefing što se tiče sigurnosne situacije u Ukrajini, u istočnoj Ukrajini. možda ćemo ovdje možda čuti neke iznenađujuće informacije. Radi se o misije koja bi trebala započeti prvog studenog na večer. Naš prvi govornik s kojim ćemo razmijeniti naše mišljenje je gospodin Adrian Martins. On je zamjenik načelnika odjela za istočno partnerstvo znači bilateralni aspekt u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje. Znači, ova rasprava će prethoditi misiju SEDA u Ukrajini. Željeli bismo unapred razgovarati o situaciji. Gospodine Martins, imate riječ. Hvala vam. Kao što znate, sigurnost nije u potpunosti e, osigurana u Ukrajini, istočnoj Ukrajini. E, znači, znači Imali smo, cije, od početka krize imamo više od 9 e, tisuća mrtvih i imamo veliki e, broj, znači razmjene e, vatre svaki dan. Možemo reći da da to sve upućuje na to da trebamo pronaći znači, dugotrajnu političko rješenje, naravno poštujući integritet teritorija e, Ukrajine. Što se tiče, možemo reći da je sigurnost i politika u tom smislu su ujedinjeni. Posebno sada se usredotočujemo znači, na plan puta. Imamo francuskog ministra vanjskih poslova koji je govorio o tome E, zajedno sa ministrom vanjskih poslova Njemačke u posjetu e, koji su posjetili Ukrajinu. Govorili su o sljedećim koracima. Trebamo u svakom slučaju napraviti još cijeli niz koraka kako bi u potpunosti ugovor iz sporazum iz Minska bio e, proveden. Ono što je važno je da se znači znači postigne e, mirna i prekid vatre na ovim kontaktnim točkama, ali još uvijek imamo razmjenu i isto tako cijeli niz eksplozija. Nakon tri e, mjeseca napora. Imamo znači sporazum e, potpisan 21.9. E, znači od strane znači tri lateralne kontaktne skupine Rusija i Ukrajina su potpisale to. Imamo taj e, plan. A imamo također i tri pilot zone koji će biti uključen u ovaj sporazum. Znači, a radi se o znači, Zolote, Stanicija, Luhanska i Petrivske. U Petrivske radi se o takozvanim regijama gdje se prekid vatre još uvijek ne može provjeriti. Imamo također i određene prepreke vezano uz monitoring od strane OSS-a i specijalne skupine. Ono što je izuzetno važno je da e, imamo znači ovu implementaciju koja proizlaze iz e, sporazuma iz Minska imamo cijeli niz e, znači kršenja što se tiče prekida vatre, imamo također i nemogućnost monitoringa na samom terenu. Istovremeno, bez obzira što imamo znači podršku međunarodnih napora u okviru formata iz Normandije, sporazuma iz Minska i tako dalje, sve znači sve regulirano oružje u okviru Minska se mora e, povući, a kad govorimo o e, oružju i o e, znači vatrenom oružju o kojem govorimo u sporazumu iz Minska mora biti povučeno iz Ukrajine. Isto tako ćemo pozivati sve strane kako bi se dogovorili o modalitetima lokalnih izbora u regijama Donjecka i Luganska i to u skladu sa e, standardima OSS-a. ono što je važno da imamo sigurnost i pristup e, izborima. Europska unija podržava međunarodne napore i želi odigrati ulogu u implementaciji sporazuma iz Minska, kao što je visoka predstavnica rekla nakon e, neformalnog sastanka u Rujnu. Europska unija želi napraviti više, posebno što se tiče podrške populaciji koja je pogođena sukobom. A također želi napraviti i više što se tiče e, obnove i potpune implementacije sporazuma iz Minska. A ono što je važno treba se pružiti također i e, znači podršku lokalnim izborima u e, regijama Donjecka i Luganska i to kada ima, e, se postignu standardi e, OSS-a. To će E, dovesti do ključno nepodrške radu OSS-u u Ukrajini. Mi isto tako si, e, smo zabrinuti što se tiče velikog broja ljudi kojima je potrebna humanitarni pomoć u e, istočnoj Ukrajini. To u svakom slučaju dalje mora biti predmet zabrinutosti međunarodne zajednice. A Ukrajina je već znači Europska unija je već dodijelila 66 milijuna eura. A kad e, govorimo o e, regijama koje ne kontrolira e, vlada, tu postoji cijeli niz zabrinutosti humanitarna pomoć i davanje humanitarne pomoći u tim regijama je ključno kako bi se ostvario ovaj mirovni proces. Isto tako, pitanje zabrinutosti je kretanje e, osoba e, u i izvan regija koje ne kontrolira vlada. Mi pozdravljamo činjenicu da e, na zadnjem sastanku u Kijevu 20. i 21. rujna europskog znači, europske i E, ukrajinske skupine za suradnju, da znači su ostvareni neki napreci. Ono što je važno sa aspekta sigurnosti da pratimo situaciju e, E, e, krimu, ne, te također da pratimo povećanu militarizaciju ovog poluotoka, poluotoka. Isto tako što se tiče drugog, e, znači e, rođendana, druge obljetnice, drugog e, drugog rođendana aneksije ovog poluotoka, visoka predstavnica je u svakom slučaju izrazila svoju zabrinutost. Kad govorimo o ovom dijalogu, implementacija sporazuma iz Minska, govorit će se o tome znači na samitu Ukrajine EU-a 24. studenog. A radi se Znači, radi se isto tako i o sastanku 19. prosinca e, na kojem će se raspravljati o tom pitanju czy pan poseł Marek Jurek chciałby zabrać e, da li možda koordinatori žele nešto reći vezano uz to? Imam e, pitanje vezano uz vaša predviđanja što se tiče bliske budućnosti. Želim, moramo se prilagoditi situaciji koja se mijenja. Postavljamo si pitanje što se tiče eskalacije konflikta. Koji su vaša predviđanja? Tko još želi uzeti riječ? Hvala. Prije svega. Znači, e, želim reći da ova odluka da se putuje u Ukrajinu, da je to izuzetno e, važno a e, isto tako ovaj ovo putovanje na istok Ukrajine je također nešto od izuzetno važno. Ono što je važno je da na terenu dobijemo informacije od e, izvora kojima možemo vjerovati. A kad e, govorimo o današnjoj raspravi, postavio pitanje našem gostu da li zna znači zašto postoji takvo odgađanje što se tiče sastanka formata iz Normadije. Mislimo da Rusija u tom smislu vjerojatno se ne želi znači sastati u, okviru ovog formata iz Normandije i razmjene. Vjerojatno postoje neki razlozi kojih mi nismo svjesni u Europskom parlamentu. A drugo pitanje vezano uz to kako vi procjenjujete znači utjecaj ove istrage što se tiče e, aviona i leta MH17? Zaključci istrage su predstavljanje javnosti prije nekoliko tjedana. Kako vi sad procjenjujete situaciju u okviru ovog e, sukoba i koje bi korake EU trebala poduzeti kako bi se zapravo e, kazneno gonilo izvelo pred lice pravde, oni koji su odgovorni za ovo. To je nešto što je izuzetno važno. Hvala. Željela bih nešto reći vezano uz obje intervencije. Da, sastanak međuparlamentarnog e, odbora u Kijevu je, je znači imali smo znači predviđanje da se taj sastanak održi u Kijevu, ali isto tako imamo namjeru da se krene malo istočnije no, u svakom slučaju prošireno predsjedništvo parlamenta je odlučilo da ne odobri takov posjet. Mi se bojimo da ovdje nećemo imati isti rezultat. Jedna samo primjedba. Ovdje govorimo o mogućnosti mogućim e, uvjetima za održavanje izbora. Ako želimo da se ti izbori održe, onda moramo razgovarati o vrijednostima i o tome koliko je važno da europski zastupnici e, održe ovaj posjet. Ja se sjećam još uvijek komunističke Poljske i koliko je e, u tom trenutku bilo važno ugostiti važne e, osobe iz slobodnog svijeta, posebno parlamentarce, te kako bi oni svojim očima vidjeli kako se razvija situacija. Ono što je izuzetno važno je da mi održimo ovaj posjet. Naravno, svi uvjeti sigurnosti moraju biti poštovani, nismo mi tu e, nismo avanturisti, želimo se pridržavati svih sigurnosnih e, elemenata, no postavljam si pitanje vezano uz putovanja što se tiče e, znači što se tiče odlaska u e, zone e, pogođene sukobima moramo se u svakom slučaju dogovoriti što je znači područje primjene i opseg naših službenih i multilateralnih aktivnosti a moramo isto tako učiniti da ovi rezultati budu e, na osnovi konsenzusa. To je nešto na što moramo paziti. Zbog toga željela bih da ova misija SEDA bude u tom duhu. I na osnovu vaših indikacija E, o sigurnosnom stanju e, u različitim područjima. Ono što bi bilo dobro da nam da nam kažete gdje biste nam mogli savjetovati da idemo i koja područja bismo mogli posjetiti. Ono što bi bilo važno je da čujemo različite aspekte sigurnosti u različitim područjima u Ukrajini. Da, možda bih mogao početi sa time da nešto kažemo istrazi pada aviona MH17. Teško je sada govoriti o ishodu te istrage jer ona još uvijek traje. Međutim, kao što znate, već postoje neki nalazi koji su bili um, nedavno objavljeni. koji pomažu razumjeti da je avion bio pogođen buk raketama, dakle da je ta raketa došla iz područja koje je veliko 320 e, e, kvadratnih e, kilometara. Dakle, u području koju kontroliraju pobunjenici. Dakle, to, je nešto čemu se više ne može špekulirati. Međutim, moramo pričekati kraj istrage. Ako sam dobro razumio, vi biste htjeli dobiti neki savjet o tome koja područja posjetiti. Ja nisam spreman sada odgovoriti na to pitanje, ali zabilježit ću i moći ćemo vam na to e, pismeno odgovoriti. Pitaću izaslanstvo da odgovori vezano uz to pitanje. Pitanje je bilo također vezano uz eskalaciju sukoba i moguće prognoze Evropska unija, dvije zemlje članice, Njemačka i Francuska, mi koristimo sve diplomatske napore da deeskaliramo ovaj sukob i nastavit ćemo s tim pokušajima i očekujemo da će ono donijeti rezultate. Vidimo oscilacije u ovom sukobu. voljeli bismo da situacija bude manje napeta, ali i radimo sve što možemo da bi se situacija, da bi deeskalirala. Hvala. Kolega Ostrevićius, izvolite. Hvala, ali nisam dobio odgovor na prvi dio svoga pitanja. Zašto je odgođen ovaj sastanak formata iz Normandije? To svaki put. te koji je utjecaj misija OSS-a dakle u području fronta. Postoji li naznake da će se tamo uputiti misije, dakle naše sigurnosne obrambene politike, dakle tako da postoji kontrola sa obje strane. Dakle, kada je riječ o ovoj situaciji, uzimali se to u obzir jer bismo trebali biti dovoljno inovativni i slijediti informacije i ne dozvoliti da ovaj sukob još jednom eskalira. Hvala lijepo, ovo pitanje je više puta postavljeno u odboru SEDE, zato što je to bio zahtjev sa ukrajinske strane, dakle, koja je evo, isticala upravo iste stvari koje ste vi sada istaknuli. Izvolite, gospodine Martins. Evo, odgovorite na prvi dio prethodnog pitanja zastupnika. Razlozi za kašnjenje ovog e, sastanka formata iz Normandije nam službeno nisu poznati, ali ono što smo neslužbeno doznali je da neka od strana smatra da se još nije postigao dovoljan napredak da bi se sjelo za stol. Dakle, to su neslužbene informacije, a službeno nismo informirani. Što se tiče drugog pitanja vezano uz misiju, dakle uz našu misiju, već je spomenuto da se to e, često čuje, dakle taj zahtjev se često čuje od ukrajinske strane i uzima se u obzir od e, strane Europske službe za vanjsko djelovanje, jer o tome raspravljamo sa zemljama članicama. Zaključak je da e, se trenutno to ne smatra najboljom opcijom. May I ask, uh, was it raised by Ukrainian side during... Je li ovo pitanje uh, postavljeno i nedavno od strane ukrajinske strane? Ne mogu vam to potvrditi. Evo, postavila bih jedno dodatno pitanje. Kako trenutna sigurnosna situacija utječe na razne sektoralne programe, dakle namijenjene Ukrajini od strane Evropske unije. Što mislite o tome? To doista utječe na humanitarnu pomoć, dakle na upravljanje istom. Više puta smo dobili izvješće kada je reč o pristupu teritorijima koji nisu pod kontrolom vlade i te teškoće su i dalje prisutne. Broj organizacija kojima je dozvoljeno operirati u tom području je doista reduciran. Postoje velike restrikcije u djelovanju. Popunosti je isključeno da uputimo bilo kakvu pomoć sa zapod zastavom Europske unije a ako se to dozvoli onda su tu u pitanju velike restrikcije. U dijelovima pod kontrolom vlade nema restrikcija i naša pomoć je tu značajna da je dakle 1,2 milijarde eura je usmjereno u trenutne programe koji se realiziraju u Ukrajini. I sada donosimo nove posebne mjere za 2017 a iznos će biti iznad 800 milijuna eura, dakle to će biti iznos dodijeljen Ukrajini do kraja sljedećeg financijskog razdoblja. U prošlosti je taj iznos bio oko 200 milijuna eura, ali dakle dodjela sredstva za Ukrajinu su 120 milijuna, a ostatak ovisi o njihovom provođenju reformi. Dio programa je e, dakle trenutno zaustavljen zbog ove nemogućnosti prodora na teritoriji, pa dvije trećine humanitarne e, pomoći se e, pružaju dakle u zonama koje nisu pod kontrolom vlade. Ostaci su, prepreke su i dalje prisutne. Međutim, oni nisu dakle, barijera da bi se ova, ova sredstva zaustavila. Thank you. Are members willing to... Hvala lijepo. Želi li se još netko javiti za riječ? It was a long, very long day of... Ovo je bio dug dan, dakle pun rasprava. Te bih e, zahvalila gospodinu Martinsu na ovoj razmjeni stajališta i kao što sam rekla, ovo je bio briefing prije naše nadolazeće misije, dakle misije odbora sede u Kijev i moguće dakle posjet u istočnoj Ukrajini. On će biti posjet na visokoj razini i htjeli bismo E, otići tamo službeno, a ne u nekom privatnom svojstvu, mi pohrabrujemo i takve aktivnosti, dakle, to je unutar mandata eurozastupnika. Čak e, kada nešto otkrijemo, tada je to teško uključiti u naša izvješća, dakle u službene dokumente i zato je e, ta onda vrsta aktivnosti na neki način izgubljena u odnosu na dokumente koji se izrađuju na komisije i zato je potrebno da to bude sveobuhvatna misija odbora, odbora, pododbora SEDE u Ukrajinu. Hvala zastupnicima, drugim gostima koji su sudjelovali na sastanku. Molim vas dođite i sutra. Sutra su također na dnevnom redu važne točke. Hvala lijepa.